Bon, est-ce que tout Nadam se da su svi došli kako bismo mogli glasati. E, no, prije nego što prijeđemo na glasanje, usvojit ćemo dnevni red. Ima li netko prigovor na dnevni red ili žele neke izmjene? Čini se da ne, dakle smatramo da je dnevni red ovim usvojen. E, sljedeća točka na dnevnom redu su priopćenja predsjednika. Prvo priopćenje, vi ste primijetili da je razmjena mišljenja između e, Europske unije i e, Maroka odgođen za naš sastanak u svibnju. Drugo, htio bih vam nešto reći kako ja osjećam i gledam na stvari. Određen broj kolega su potpisao je pismo. Oprostite, tko sad tu brblja? Ricardo. Dakle, određen broj kolega je supotpisao dopis upućen povjereniku kako bi se od njega zatražilo da se povuče prijedlog o e, tehničkim mjerama. To jest njihovo pravo. Oprosti Ricardo jer e, ljutim se na tebe, a zapravo je Pepe brbljao. Vraćam se dakle tom dopisu, tom pismu. Naravno, e, e, mogli su to napraviti jer svaki zastupnik ima pravo uputiti e, pismu povjereniku. Međutim, žao mi je da ti kolege nisu smatrali dužnim, odnosno minimalno pristojnim, da pošalju kopiju tog pisma niti drugim kolegama, niti predsjedniku odbora. Neće zbog toga propasti svijet, ali ipak imamo dakle neke uzus koje bismo trebali poštovati u ovom odboru. Gospođo Rodust, vi ste jedna od sud potpisnica pisma. Upravo zato sam se i javila za riječ. Ja se želim ispričati zato što izvjestitelj nadležnog odbora nije bio pod CC. Da sam sama sastavila taj dopis, to bih sigurno učinila. To se podrazumijeva samo po sebi. Ja sam potpisala taj dopis, toga se ne distanciram od sadržaja, ali sam postupak po sebi mi se uopće ne sviđa. Ispričavam se, nisam znala da se to dogodilo, sam samo se potpisala. Hvala puno na ovim objašnjenjima. Gospodine Mato, Hvala lijepa. E, nisam bio iznenađena. mi se to nije prvi puta dogodilo. Prvi puta se još iznenadite, ali drugi puta se više ne iznenadite. E, hvala, dragi kolega. Evo, Klara je stigla, pa možemo započeti s glasanjem. Imali svatko svoju glasačku karticu ili bolje da e, drugačije formulam pitanje, možda imali neko ako nema glasačku karticu, ne, svi su tu. Izvješće o višegodišnjem planu upravljanja za Sjeverno more. Najprije ćemo glasati o sporazumu u trijalogu, onda na prve zajedničkoj izjavi, a nakon toga o drugoj zajedničkoj izjavi. Prema tome, sve to jednostavno. Najprije glasamo o sporazumu koji je postignut na trijalogu. Oni koji su za, neka pritisnu zeleno dugme. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. I dakle, velikom većinom usvojen je e, sporazum o trijalogu. Prelazimo sada na glasanje o prvoj zajedničkoj izjavi. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. A sada glasanje u drugoj zajedničkoj izjavi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala, dragi kolege, na ovome. I još jednom zahvaljujem svima koji su radili na tim pitanjima, naročito izvjestiteljici Ulriki Rodust. E, sada vam želim e, puno uspjeha u daljem radu i živjelo Sreverno more.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 chers collègues, c'est fait, on a voté, c'est fait. Evo, drage kolege, završili smo glasanje. Oprostite. Molim vas lijepo. Tajništvo mi sasvim e, ispravno ukazuje na činjenicu da sam zaboravio zatražiti da se usvoje zapisnici s prethodnih sastanaka. Ima e, li prigovora na zapisnike? E, dakle, radi se o formalnosti, ali sam e, sasvim bio na nju zaboravio. Prelazimo sada na šestu točku dnevnog reda, a to je raspodni smrtnosti i Razina koja je potrebna da se sačuje Haringe na Baltiku. Radi se o tehničkoj mjeri plana upravljanja upravljanja Baltičkim morem, Botničkim zaljevom i e, komisija nam je lani objasnila zašto je došlo do tog zakonodavnog prijedloga 27. veljače. Koordinatori su odlučili da se ovo načini postupkom koji je pojednostavljeni postupak bez amandmana u skladu s člankom 50. Ja sam izvjestitelj i sada ću od vas tražiti da e, usvojite, dakle potvrdite pojednostavljeni postupak u članku 50. I samo izvješće. Gospođa Rodust ima riječ. Hvala lijepa. Razgovarali smo o tome i ustvrdili smo da bi bilo mudro djelovati brzo, jer Fincima treba hitno potvrda kako bi mogli loviti ribu u vodama koje im pripadaju. No u zapadnom Baltičkom moru, ne ispričavam se, u zapadnim vodama se pojavljuje jedan stavak u kojem se piše da se E, upravljanje Baltičkim morem uskladi sa upravljanjem Sjevernim morem. To je vrlo teško, ali svi znamo da zapadne vode nemaju baš puno veze s Baltičkim morem i zato je izvjestitelj, na tome sam mu vrlo zahvalna, djelovao vrlo brzo. On je gospodinu Mahatu napisao jedan dopis i ja sam djelovala. Ja sam napisala dopis gospođe Klak. U međuvremenu sam dobila odgovor od gospođe Klak i znam i to je prilično potresno da predsjedatelj odbora, odnosno cijeli odbor još nije dobio odgovor. Naime, e, to je objašnjeno time što sam ja dobila odgovor, a odgovor gospodina Hatona još nije mogao doći, jer prijevod nije profunkcionirao. Mnogo toga sam naučila u ovoj kući, no ovo mislim da je vrlo, vrlo teško. Što se tiče odgovora gospođe Klak, u njemu piše da komisija ne može reagirati i pouzdaj se u nas, u parlament, da ćemo mi ispraviti tu pogrešku u izvješću o zapadnim vodama. Mislim da to tako ne možemo prihvatiti. Jer mi nismo, mi tu, tu cijelu priču niti započeli. Sljedeće godine su novi izbori i čisto sumnjam da ćemo do tada stići to sve napraviti. Osim toga, mislim da nam jedino predsjedatelj može pomoći. E, predsjednik odbora bi trebao u svom izvješću unijeti još jednu, jedan amandman u kojem piše da plan za upravljanje Baltičkim morem, što se tiče priloga i e, se treba uskladiti sa upravljanjem Sjevernim morem, ali samo po pitanju načela, a ne po pitanju brojki. To je postupak kojeg ćemo mi trebati odobriti, no čini mi se da je to jedini svrsishodni način rješavanja tog problema, jer komisija to ne može, predsjednik odbora to može. Mi moramo biti vrlo disciplinirani i ako ćemo se tako ponašati, moći ćemo pomoći ribarima. To je moj predlog, to je jedina naša prilika da riješimo taj problem preko E, izvješća za zapadne vode. Sve drugo mislim da je beznadno. Hvala lijepa Ulrike. Za Daniel Storvald. Hvala, Alen. E, e, par primjedbi. Nadam se da ste danas započeli E, raspravom, dakle o jednom pismu, a mama me naučila da prvo pismo upućuje se onome kome je namjenjenom a tek se onda obavještavaju o tome drugi. E, shvatio sam isto tako da niste uvijek zainteresirani za moja pisma. Sljedeći puta ćemo možda napraviti drugačije. A sada ću nastaviti na švedskom. Da. E, prelazim dakle na švedski. Iz onoga što je rekla Ulrike, This is not Finnish, it's Swedish, but uh, some of the languages are not understood. Pa, uh, htio sam preći na švedski, da. E, nismo, nismo ništa čuli sa. Danas uh, ne, znate, švedski. Vjerojatno to nije način da se tako bavi, e, ponašate prema mojem e, materinjem jeziku. E, međutim, posljednjih godina su se haringe i druge ribe počeli ponašati drugačije na Baltiku i ribari bi rekli da to zapravo i nije problem. jer ovisno o sezoni, odnosno dobu godine, e, mogu jedan ili drugo, e, mogu loviti ovu ili onu ribu. Dakle, ili u jednom času papaline, u drugom e, haringe, a kvote za papaline su sada pretjerano koristene i bude li pretjeran izlov u potpunosti će ribari morati prestati s radom. A e, e, mislim da je sad došao trenutak da nešto učinimo i spasimo ribare što je prije moguće. Dakle, svatko je sada mogao reći što misli o tom pitanju. Moje pitanje je jednostavno. Želite li da primjenjujemo članak 50. drugim riječima pojednostavljeni postupak ili ne? Tko je protiv postupku na članka 50. Dakle, tko je protiv toga da se primjeni postupak u skladu s člankom 50. Nitko, dakle, onda ćemo primjenjivati postupak članka 50. koji je postupak bez amandmana. To je pojednostavljen postupak. Postupak bez amandmana. Ako želite uložiti amandman, onda se protivite postupku u skladu s člankom 50. i onda mi to morate reći. Gospođo Rodust, vi se protivite. Nisam protiv, ali sukladno poslovniku kada pogledamo članak 50, unatoč tome se može podnijeti amandman. Jučer sam cijelo popodne se bavila time, jer mislim da je sve ovo skandalozno što se događa i mislim da se radi o birokratizaciji koja je pretjerana. Mislim da to trebamo riješiti. Treba nam samo jedan amandman. Iako smo svi suglasni, moći ćemo to vrlo brzo riješiti. En si on ouvre... Ako se dopuste amandmani, onda e, znači da počinjemo redovni postupak. Dakle, postoji zakonski ili mogućnost bez amandmana, pojednostavljeni postupak, ili pak sa amandmanima koji je redovni postupak. Tako barem ja iščitavam taj tekst. Dakle, nakon prve rasprave pro, um, pojednostavljen e, postupak bez amandmana. Dakle, nakon prve rasprave, dakle pravno je obvezujuće, da predsjednik tada može zatražiti da se postupak, e, prijedlog usvoji bez amandmana, osim ako se nekolicina zastupnika protivi, dakle barem tri iz različitih klubova. Ja zapravo u ovom tekstu ne vidim gdje postoji mogućnost ulaganja amandmana. E, moram se sada obratiti našem tajništvu. Prema mojim informacijama stavak 2 sukladno tom stavku to je moguće. Ja imam pred sobom samo engleski tekst, ne mogu ga sada odmah prevesti možda da vi pogledate na vašem jeziku taj stavak. Drugi stavak članka 50. L'article 2, c'est l'ouverture euh, aux, aux amendements. Članak drugi jednostavno kaže da postoji mogućnost ulaganja amandmana. Predsjednik može kao zamjensko rješenje ponuditi da on sam ili izvjestitelj a to sam ja, načini čitavu niz amandmana u kojem će se odraziti sadržaj rasprave u odboru et, et on les propose. Oui, à ce moment, mais à ce moment-là, on décale d'une. Non. Ah, voilà le spécialiste, celui qui a écrit. Evo, sad ću pitati našeg specijalista Rišara koji je napisao sa e, ove tekstove. Unutar članka 50 u drugom stavku piše kao alternativa predsjednik može predložiti E, skup amandmana ili samo jedan amandman, predsjednik ili izvjestitelj to mogu predložiti. To su amandmani koji održavaju gledišta odbora. E, to se može napraviti i putem pojednostavljenog postupka koji iziskuje samo širi konsenzus. I ako imamo širi konsenzus, onda je cijela priča mnogo fleksibilnija. Dakle, to znači da ćemo to odgoditi za jedan drugi sastanak, jer danas nećemo moći to usvojiti. A mandan nismo to primili ali nitko nije ni uložio amandman. Dakle, nismo formalno zaprimili niti jedan amandman. Carlos. Ovo je zapravo pitanje tumačenja pravila. Možda najbolje zamolimo taništvo. Mi smo čuli E, što misli predsjednika tajništvo ona može reći što trebamo napraviti. Nećemo to sada učiniti, e, analizirati uredbu, postupke, e, koji je ispravan način. To bi tajništvo trebalo napraviti. Oni nam trebaju savjetovati i onda ćemo mi donijeti koordiniranu odluku. Predlažem dakle da primjenimo drugi dio, da predsjednik može E, predložiti da on sam ili drugi zastupnici ulože amandmane. Predlažem da nam daju jedan, e, uložite jedan ili dva amandmana i onda o tome možemo glasati na sljedećem sastanku. E, slažete li se s time? Dobro. Svi kolege moraju primiti na znanje kako bi znali koje posljedice će taj amandman imati. E, govorimo o stvarima koje nisu svima poznate i zato nije važno raspravljati samo o pitanju poslovnika, e, već i o tome e, koji je sadržaj, trebali nam amandmani, moramo, ako ćemo se odlučiti, to koje su posljedice. Ali tu nema puno amandmana i svi ih ulažu odgovorno. Dakle, mislim da će biti maksimalno dva do tri amandmana. predložite te amandmane i sljedeći puta ćemo glasati. Gabriela. Da, slažem se predsjedniče, moramo postupiti na taj način, no ipak bih želio saznati nešto za budućnost. Kada usvojimo te postupke, moramo, biti jasno što želimo postići. Baš mi se ne sviđa iznenađenje, iznenađenja su za rođendane i to je to. Ako usvojimo sporazum u određenom trenutku pod određenim uvjetima, moramo poštivati taj sporazum no možemo nastaviti sa prijedlogom predsjednika. Pa slažem se u potpunosti. Ako postoje konzultacije oko sporazuma i ako se odlučimo za amandman, to nije problematično. No pogledajmo drugi dio drugog stavka, sve se to može napraviti i pisanim postupkom koji traje deset radnih dana i onda ne moramo niti čekati sljedeći sastanak. Euh, Tajništvo mi kaže da deset radnih dana zapravo i odgovara e, terminu našeg e, sljedećeg sastanka, više manje. Dakle, nećemo si previše zakomplicirati živote koji su već i onako prilično složeni. Prelazimo sada na sedmu točku dnevnog reda. Radi se o višegodišnjem planu za male eh, plavu ribu, dakle eh, izvješću gospođe Tomašić iz kluba zastupnika ECR. Danas eh, prelazimo na 238 amadmana koje ćemo ispitati, koji su bili uloženi. Gospođo Tomašić, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Na početku se zahvaljujem svim kolegama zastupnicima na predloženim amandmanima kao i na do sada uloženom trudu i pruženoj pomoći. Također zahvaljujem se predstavnicima komisije na suradnji u okviru pripreme izvješća. Ukratko ću predstaviti i komentirati zaprimljene amandmane. Zaprimljeno je ukupno 238 amandmana i dodatni 61 amandman koje sam pripremila kao izvjestiteljica. Predložene amandmane možemo podijeliti u tri skupine. Prva skupina se odnosi na uvođenje kvota. Amandmane iz ove skupine nažalost ne mogu prihvatiti budući da se oštro protivim nastojanjima komisije da se regulacija ribolova provodi putem uvođenja sustava kvota. O tome se do sada dosta raspravljalo, a posebno na javnom saslušanju gdje su stručnjaci iznijeli niz argumenata koji potvrđuju da sustav kvota nije prikladan za ovo područje i ovu vrstu ribolova. Parcijalno uvođenje kvota na, na pojedina ribarstva ta ribarstva stavlja u nepovoljan položaj na tržištu. Na primjer, kvota za Jadran, a ne za cijeli Mediteran stavlja jadranske ribare u nepovoljan položaj i na tržištu i zbog toga se o kvoti može razgovarati samo uz uvjet da se istovremeno tak odredi za sve male pelagične stokove na mediteranu uz podizanje minimalne veličine za jedan centimetar dodjela kvota na atlantiku i sjevernom moru temeljila se na donošenju ključa relativne stabilnosti dakle key of relative stability za sve zemlje eu drugu skupinu čine amandmani koji se odnose na escapement strategiju navedenu escapement strategiju na prijedlog znanstvenika komisija je stavila na ispitivanje i to zbog opravdanih razloga odnosno nemogućnosti ispravnog donošenja dugotrajno održive proporcije iskorištavanja resursa fmsy. to znači da je za uvođenje escape prijedloga prerano te da su amandmani vezani uz njega još uvijek nesukladni samom prijedlogu plana. Amandmani koji se odnose na rekreacijski ribolov ne mogu prihvatiti budući da su predmet ovog plana stokovi male plave ribe i na tim stokovima nema rekreacijskog ribolova treću skupinu čine amandmani kojima se podržava moj prijedlog i odnose se na socioekonomska pitanja i korištenje sredstava europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u ovom paketu predloženi su amandmani talijanskih kolega zastupnika koji se odnose na članak četiri mjere upravljanja. To je zapravo najvažniji dio prijedloga plana. Moj prijedlog je da se počevši od 2019. ograničenja ulova za pelagijske stokove smanjuje za 5% svake godine u odnosu na prethodnu godinu do 2022 talijanske kolege predlažu smanjenje za tri svake godine a ono što je ključno i u čemu se ne možemo složiti je referentna godina moj prijedlog je. two thousand and a dio talijanskih kolega predlaže. two thousand and seventeen nažalost hrvatski ribari ne mogu prihvatiti. two thousand and godinu kao referentnu godinu obzirom da su do sad uistinu ulagali velike napore u provedbu mjera upravljanja sukladno gfcm u pravnom okviru a koje su u konačnici dovele do smanjenja ulova i time do prvih pozitivnih signala vezanih uz stanje stoka srdele. Smatram da njihov trud i predanost moraju biti prepoznati, posebice iz razloga jer su spremni i na daljnje mjere kako bismo što je moguće prije omogućili potpun oporavak stokova male plave ribe naime gfcm regionalni plan upravljanja za malu plavu ribu u svim je svojim elementima bio obvezan za sve članice od. two thousand and fourteen godine republika hrvatska je prepoznaći kritično stanje stokova dosljedno provodila sve dogovorene mjere pa čak išla korak dalje nadilazeći zadani pravni okvir jedna od mjera donesenih kroz gfcm u. two thousand godini je bila i uspostava ograničenja ulova za oba stoka. u. 2017. thousand i. two godini na razini ulova prijavljenih gfcm u za. two thousand and godinu imajući ovo u vidu ta je mjera kako sam i predložila u izvješću zapravo preuzeta iz gfcm plana i ne predstavlja novost već obvezu koju su sve države na koje se ista odnosi trebale provoditi i do sada također želim naglasiti da tijekom trajanja domovinskog rata u razdoblju četiri pet godina hrvatska flota uopće nije izlazila na more dakle nije ribarila također ističem kako je republika hrvatska dosadašnjim dosljednim odgovornim upravljanjem resursima male plave ribe koje je rezultiralo smanjenjem ulova dovela do pozitivnih pomaka u stanju stoka srdele koja značajno dominira u hrvatskim ulovima i upravo stoga vjerujem da ćemo uspjeti dogovoriti kompromisni tekst s ciljem zaštite i ribarskog sektora i ribljih stokova važnost zaštite ribljih stokova ni u jednom trenutku ne smije biti zanemarena ribari u hrvatskoj su svjesni da moramo čuvati jadran jer nam je to jedino more drugog mora nemamo. A naravno da moramo i svi skupa raditi dogovorno i odgovorno jer će možda ovaj plan čak biti predložak za cijeli Mediteran. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Tomašić. Sada ću eh, predati riječ drugim kolegama. Elizabeta, A, nisam uspjela pročitati ime, Elizabeta Gardini. E, hvala lijepa. Govorit ću kratko. Najprije zahvaljujem kolegici Tomašić ovo, e, na svemu onome što je napravila i e, taj rad koji dijeli s nama izvjestiteljima u sjeni. Slušajući predstavljanje izvješća, moram reći da se u velikoj većini stvari slažem s njom i mi odbijamo sustav kvota. Smatramo da apsolutno nije prigodan za male u plavu ribu na Jadranu, za takve za male pelagijske stokove kojima se sad bavimo u ovom izvješću. Kolege koje imaju iskustva s drugačim <clears throat> vrstama ribolova, riba i drugim morima, preporučam da dođu na što, ono što ih mogla e, nazvati bilateralne sastanke kako bismo neke stvari mogli produbiti. Naime, neke stvari koje mogu funkcionirati za druge vrste i u drugim ekosustavima ne e, mogu dati iste rezultate kada se radi o Jadranu i maloj plavoj ribi. A sastanci, odnosno saslušanje koje smo održali sa stručnjacima, omogućuje da se u velikoj mjeri razjasne sami aspekti problema. Mi smo svi ovdje, e, dakle tu su bili i e, ribari i e, stručnjaci, i istraživači i mi. I želimo sačuvati more koje nam je drago, ekosustav koji volimo, ali isto tako gledamo na to i sa gospodarskog stajališta i e, to gledamo dugoročno, prema tome sve to mora biti održivo. U tom smislu i dalje mislim da bi komisija trebala promijeniti e, stav jer mislim da je pristup komisije previše E, krut. Previše se bavimo e, socio, mi se puno bavimo socioekonomskim aspektima, ali komisija se time manje bavi. Oni kažu da su oni napravili e, socioekonomsku analizu, međutim, mi smatramo da taj aspekt nije bio dovoljno produbljen. U tom smislu uložili smo različite amandmane jer smatramo da je ribarstvo već i kako imalo problem problema. E, ne moram vas podsjetiti samo na saslušanje i što su nam stručnjaci rekli koliko se ribarstvo smanjilo, a i e, revizija ovog e, ve uredbe vidimo koliko je situacija loša. Recimo u Ankoni je mnogo ljudi zapravo prestalo jednostavno sa ribarskom aktivnosti i jednostavno um, moram reći e, da tu postoje i neki drugi interesi koje ne smijemo zanemariti jer e, mi e, ne lovimo više ribu u toj mjeri, ali ta riba dolazi iz drugih izvora. Imamo mnogo ribara koji su 40-godišnjaci kojima bi bilo jako teško naći neki drugi izvor e, prihoda, neku drugu karijeru. Dakle, moramo situaciju na jedan cjelovit način sagledati, moramo cjelovit način sagledati njihove potrebe. Nije mi jasno, znam da su hrvatski i italijanski stručnjaci e, znanstvenici dakle htjeli napraviti cijelu jednu kampanju zajedno sa Ecoservijem kako bi dobili e, točne i stvarne podatke. Jer nije mi jasno zašto stalno koristimo stare e, podatke o vrstama koje maksimalno žive dvije do tri godine. E, ne možemo planove ribolova raditi na osnovu mrtve ribe. To bi bilo kao da radimo demografske planove u skladu <clears throat> sa podacima iz generacije naših djedova. Dakle, <clears throat> morate e, znati e, koliko ima e, puno isto tako ekoloških aspekata koji utječu na ekomasu puno prije nego što nju utječu ribari. Trebamo o svemu tome govoriti jer u protivnom je kao da govorimo o spolu anđela. Koji puta mislim da se nalazimo upravo u toj situaciji. A sada nešto o razlikama ko postoje. Hrvatska nam je kolegica e, rekla da oni žele na drugačiji način izračunavati E, ulov oni na temelju 2014. i na e, temelju 2017. godine. Razlog tomu je što je količina ulova bila različita kod jednih i kod drugih određenih godina i logično je da svatko želi one podatke koje bi ih najmanje škodili, ali Mislim da ćemo morati naći neko zajedničko rješenje kao dobri susjedi i možda govoriti o nekim postocima godišnjeg ulova, e, tako e, i da ćemo uzeti sve što je potrebno u obzir. Zaključit ću sada. Moram reći da sam prilično kritično raspoložena u odnosu na sam pristup koji nam se predlaže i da zapravo moramo raditi na to da smanjimo štetu. E, morat ćemo razraditi određene metode koje ćemo trebati primjenjivati. Osobno smatram da ćemo u protivnom ući čak u neke kontradikcije. Neke stvari su stvari s kojima se svi slažemo, recimo procjene biomase su koji puta krivo izračunate i Dakle, moramo imati dobre podatke e, kako bismo mogli proučiti koje su posljedice loših podataka kojima raspolažem. U svakom slučaju, zahvaljujem još jednom svim kolegama i e, nadam se da ćemo zaista temeljito ovdje raditi jer e, bi to zapravo mogla biti metoda koju bismo mogli e, primijeniti na druge područje i zaista pozivam sve da na ovom ne gledaju nešto što se odnosi isključivo na Italiju i Hrvatsku, već na nešto što bi se moglo biti zanimljivo za sve nas. Hvala lijepa Elizabeti, Renata. Hvala lijepa. E, pročitat ću što to je napisao kolega Kaputo, u sjeni našeg kluba, koji se ispričava što ne može e, doći na današnji sastanak. Zahvaljujemo e, u ime kluba izvjestiteljici koja zaista u amandmanima pokušava naći zajedničko rješenje. Slažemo se s komisijom da je potrebno nešto napraviti kako bi se zaštitili mali pelagijski stogovi na Jadranu koji su sada u lošoj situaciji. Također potrebno je pribjeći samo uredbi kako bismo imali obvezujuće aspekte za sve države članice i za sve dijanike. A problemi e, sa e, ribolovom su tu uglavnom e, zato što se nemaju usklađeni sustavi upravljanja. Ali prijedlog komisije je nepotpun u mnogim ključnim dijelovima. Bojim se također da iz tih manjkavosti se neće moći ostvariti ili ekološki ciljevi ili bi se pak moglo naštetiti lokalnim zajednicama i poduzećima. Ovdje kada govorimo o ograničenjima ulova to se zapravo nedovoljno dobro odlažava u prijedlogu i ograničava se samo na zakonodavni okviri koji će se primjenjivati isključivo putem delegiranih akata. Budući da se radi o vrlo delikatnoj temi zbog mnogih aspekata ekonomskih, okolišnih i tako dalje, onda bi poduzećima bilo vrlo teško predviđati održivost ribolova o kojima ovisi i e, njihova i e, njihova dakle profesionalni život. E, ja bih se ovdje usmirio što se amandmana tiče na 271. amandman koji sam uložio sa šest drugih kolega gdje se radi o kritičnom pristupu u prijedlogu same uredbe koji govori dakle o ulovima i maksimalnom dopuštenom ulovu. Ono što u 171. amandmanu predlažem jeste mogućnost da se ostvari dakle, dio vezan za biomasu, a 2018. je da bi maksimalni ulov za malu pelagijsku ribu treba ograničiti na 2017. godinu, taj ulov, a od 2019. godine da se svake godine smanjuju za 3% odnosu na prethodnu godinu do 2022. godine. Predlažem također da tri godine kasnije na osnovu e, prijedloga iz amandmana 171. da se e, pređe na procjenu e, tih usvojenih mjera vezano za upravljanje stokovima iz ove uredbe. I na kraju, kako stojimo u amandmanu 224. Potrebno je ribarima dati E, da dođe do e, socijalno-ekonomske obnove e, putem dakle, Komisije za pomorstvo i ribarstvo. I trebalo bi dakle predvidjeti da se za one ribarstva koje se odnosi ovaj plan upravljanja. E, to ide do e, prosinca 2021. godine. Norika Nikolaj, nisam niti Hrvatica, niti Italijanka. Onda e, moram vidjeti što će biti s ovim emotivnim pristupom. E, dakle, regionalni pristup za nas je važan jer postoje razlike i puno smo raspravljali o tome. Imali smo javno saslušanje i e, čuli smo mišljenja stručnjaka. E, sjećam se i mišljenja odbora regija koji su također europske institucije. Ono što dijele svi oni jest socioekonomski utjecaj. Mislim da je za sve zemlje na koje se to odnosi vrlo važno da se jasno procjeni utjecaj na gospodarstvo. Pristup da se svake godine smanji ulov kroz određeno razdoblje. Mislim da je to e, nešto što bi bilo normalno za takvu regiju s obzirom na e, veličinu i kvalitetu malih pelagijskih stokova međutim 3% je ništa, smanjiti za 3% je ništa. 5% e, možda. E, treba pokazati dobru volju da se nešto napravi za te stokove. Što se pak tiče referentne godine, rado bih čula više objašnjenja. E, jer Italija predlaže, gonica kaže 2007. godinu, Hrvatska 2014. godinu. Dakle, e, možda bi se nešto trebalo napraviti značajnije jer smo imali ranije e, predloženo smanjenje od 5%. Međutim, mislim da se može doći do korisnog kompromisa e, za Jadran. Naglašavam još jednom vrlo je važno imati višegodišnji plan koji će moći funkcionirati na Jadranu. Hvala, Marko Afronte. Hvala lijepa. Kao što znate od samog početka branim stajalište komisije koja je u osnovi predlagala kvote. Međutim, jako smo puno radili na ovoj temi, saslušali smo stručnjake, moramo dakle razmotriti i nove informacije koje smo dobili u međuvremenu. A e, među stvarima koje smo vrlo lijepo e, mogli čuti za vrijeme saslušanja i kao što je podsjetila kolegica Gardini je da ti stokovi žive jako kratko i da s obzirom na različite e, ekološke varijable e, puno se toga mijenja i nema smisla raditi na starim podacima, trebali bi se podaci zapravo ažurirati svake godine. Iz tog razloga prijedlog Europske komisije koji je vrlo jednostavna. E, stvore se kvote i to je zapravo neki kavez u kojim teško možemo ostati upravo s obzirom na to e, kako izgleda život tih stokova. Iz tog razloga ja u amandmanima predlažem sasvim drugačiji plan. I upravo iz tog razloga teško bih vam to mogao objasniti danas ujutro, ali sam Jučer e, vam svima poslu uputio sam i izvjestiteljici mail u kojem objašnjavam naš prijedlog. Dakle, želimo da se svake godine procjene podaci, jer podatke imamo, i dakle svake se godine uzmu u obzir podaci biomase i na osnovi tih godišnjih podataka se određuju kvote ulova e, koje moraju ići između jednog minimuma MSY escapement, dakle vrsta modela koja se već jako puno koristi u velikom broju drugih e, mora, a maksimum je escape cup, dakle e, maksimum razmjera smrtnosti preko kojeg ne možemo ići. Dakle, moramo sagledati kakva je situacija s biomasom. Neke godine biomasa će imati poteškoća, pa će se i ribari morati prilagoditi. Međutim, u drugim godinama kada biomasa bude obilna, onda će ribari moći e, loviti i preko onoga što je stajalo u e, prijedlogu komisije. Što se amandmana tiče, E, trebamo ih nekako sagledati u bloku, ne možemo uzeti jedan dio, a ne neki drugi dio, jer se radi o e, različite, o nečem što je različito od prijedloga komisije i od prijedloga izvjestiteljice i drugih kolega na temelju uvijek tog prijedloga. Dakle, ponavljam, ono što je bitno jest da se tu omogućuje da se ribolovni napor prilagodi ažuriranim podacima. Jednostavno morali bismo puno brže e, razrađivati podatke i odrediti tromjesečno razdoblje od trenutka kada se podaci dobiju do trenutka kada se odredi e, raspon ulova. To bi nam dakle omogućilo da e, se pozabavimo stanjem tih stokova na učinkovitiji način. E, žao mi je, moram ponoviti, ali rješenje što ga predlaže izvjestiteljica nije dovoljno kako bismo se pozabavili situacijom, odnosno hitnom situacijom zbog situacije samih stokova. Kada govorimo o 2017. ili 2014. godine, E, kao referentne godine a ili smiješno e, smanjenje za po 3%. Kada bismo barem za inčune trebali imati 10% barem. Jer nitko ovdje ne govori o radu Europske komisije o budućim scenarijima na osnovi predloženih izračuna jer upravo gospođa Tomašić kaže da postoji rizik da se stokovi inčuna prepovove u sljedećim godinama. Dakle, ako moj model nije dobar, možemo e, se dakle njega i riješiti, ali podaci koje imam su podaci koje smo načinili nakon e, saslušanja i na osnovu onoga što smo čuli na saslušanju. Dakle, ovo što ja sada izlažem nije niti e, podržavanje prijedloga komisije, niti varijanta onoga što predlaže asistencija Tomašić, ali vas molim da ga uzmete u obzir. Hvala lijepa, Marko, sada Klara Aguilera. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Imali smo taj prvi plan za sredozemlje i za Jadransko more, te smo predvidjeli ovako žučnu raspravu. Postoje posebna svojstva sredozemnog mora, ima svoje određene specifičnosti, pa će svaki plan proizvesti određene kontroverze. No, međutim, sredozemlje ima neke specifična svojstva posebnosti koje moramo uzeti u obzir. Kao što su kolege istaknuli, svi se slažemo s tim da moramo poduzimati određene mjere, da jednostavno postoji previsoka razina eksploatacije i teških, e, teške flote na sredozemlju. Da li trebamo pokazati višu razinu odgovornosti za upravljanje e, ribolovom na Jadranu i na Sredozemlju, Na koliko daleko ćemo otići s tim? Te mjere mogu biti dobre ako se pokažu da su najprikladnije i najučinkovitije, no ja ih ne podržavam u cijelosti, jer iako podržavam uspostavu mjera za poboljšanje učinkovitosti ribolova na sredozemlju. Sredozemlje ima mnogo problema, mnogo praktičnih problema i mogli bismo napraviti i mnogo više praktičnih stvari, poduzeti praktičnih mjera. Što se tiče Jadrana, mislim da bi bilo dobro imati plan upravljanja, odnosno sporazum između svih uključenih strana. Za nekoliko godina će neke zemlje od toga profitirati više od drugih, to mi je jasno. Stoga bih ja bila za to da započnemo sa planom upravljanja ribolovnom flotom. I onda bismo uzeli obzirom ono na što je rekla gospođa Tomašić, moramo uspostaviti stroge mjere. Ako se za to odlučimo, moramo uzeti u obzir i socioekonomske posljedice. Ako postoje ribari koji moraju toga napustiti ribolov, moramo za njih usvojiti posebne mjere. Jer ako ih uključimo u prekvalifikaciju ili restrukturiranje u nekim drugim industrijskim sektorima, da li, oni, da li se uzimaju u obzir socioekonomski učinci toga. Kod ribolova to moramo učiniti. Održivost je vrlo važna i za budućnost ribolova, no ne možemo te jadne ribare ostaviti po strani, ostaviti na cjedilu. Trebaju nam određene mjere za ribare koji će biti najviše pogođeni. Moramo sagledati socioekonomske učinke. Slažem se da moramo biti odgovorniji i na postoje i druge zemlje koje love ribu na sredozemlju. Ja sam iz Španjolske i postoje zemlje koje nisu usvojile iste mjere kao mi u Europi, e, imaju sasvim drugačija ponašanja u tijekom e, ribolova i to stvara mnogo narušavanja tijekom ribolova i problema. Stoga budimo logični i e, ovo obzirom da sada prvi puta osvajamo plan za sredozemlje, to će biti neka vrsta presedana. Mi moramo umanjiti ribolovne napore, moramo poduzeti e, mjere koje su prilagođene sredozemlju, no ne možemo jednostavno zatvoriti oči i pred svim posljedicama. To nije ni pošteno, ni to ispravno. Stoga bi bila za to da upravljamo ribolovnim naporima no ne automatskom uspostavom kvota. To nije nužno, to bi trebala biti iznimna mjera koja se odnosi na agresivno restrukturiranje. No moramo uspostaviti mjere za posljedice tog agresivnog restrukturiranja. Mi se zalažemo za ekološku održivost, ali ne u istoj mjeri za socioekonomsku održivost. Tu moramo uspostaviti ravnotežu i u budućnosti se ta ravnoteža mora zadržati u sektoru ribarstva. No mislim da sustav kvota, obvezujući sustav kvota bez jakvih drugih opcionalnih mjera nije prikladan za Jadran ne odbacujem to zauvijek kao mjeru, jer ako se stvari pogoršaju, morat ćemo iznaći neko strože rješenje za sredozemlje. Ima mnogo problema na sredozemlju, ne samo vezano uz ribe. Dakle, u prvom stupnju, u prvom stadiju, ako bismo mogli ujediniti naše napore i vidjeti što možemo napraviti, i onda to uistinu i učiniti. Ako ćemo morati poduzeti drastičnije mreže i to ćemo napraviti ali u budućnosti. No uz sudjelovanje svih zemalja i svih uključenih sektora i znanstvenog i ribolovnog. Hvala Klara Bernije. Kao odgovoran za ribolov u području Sjevernog i Baltičkog mora. Želio bih iznijeti jednu neutralnu napomenu vezano uz iskustvo koje smo mi prikupili tijekom e, izrade plana upravljanja Baltičkim i Sjevernim morem. Ako u uistinu dođe do drastičnih smanjenja ili manjeg smanjenja ribolovnih kvota, ribolovnih napora, tada bezuvjetno mora u taj plan upravljanja se uključiti i takozvana opcija zastoja, opcija blokade koja je vremenski ograničena i putem Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo može se zatražiti sufinanciranje e, za nacionalni proračun. To je vrlo, vrlo bitno da imamo takvu osnovu. U protivnom ćemo imati nepristanu koliziju sa komisijom koja će nas optužiti da su to neopravdane državne pomoći E, taj uvjet zastoja je nešto e, na čemu će sigurno komisija inzistirati i to je nešto što može ublažavati socioekonomske posljedice za ribare i to bi bilo dobro ugraditi u plan. Radi se o malim ribarima koji svakog dana nude svježu ribu kupcima i ako, njih, ako se oni ne pojave, onda njihovi kupci, restorani e, će se snaći, naći će ribe negdje drugdje. I onda sljedeće godine kada će postojati mogućnost ulova inčuna, srdela, tune, orada, e, ribar više neće biti na tržištu, a to se ne smije dopustiti. Ricardo? Hvala. Ova tema je bila već predmet saslušanja. I sad ste mi uzeli riječi iz usta, jer imali smo saslušanje na kojem sam ja iznio određene argumente, no sada želim postaviti neka pitanja. Postoje mehanizmi koji se fokusiraju na socioekonomske procjene i je, e, je nešto namijenjeno, namijenjeno sredozemlju. Imamo e, opću komisiju za ribarstvo sredozemlja i ja njih jako ako poštujem izvješća koja izrađuju i GFCM, Opća komisija za ribarstvo sredozemlja, e, zastupa sve zemlje oko sredozemlja, dakle ne samo države članice EU-a, već sve zemlje koje su zainteresirane za male pelagijske stokove, e, kao što su e, Albanija i Crna Gora i one žele dobiti značajniju ulogu u ovom ribolovu malih pelagijskih stokova. Dakle, ne govorimo samo o država članicama EU-a, već govorimo o svim obalnim zemljama sredozemlja. Imamo e, također STECF, e, to je, oni zastupaju stajalište s kojim se slaže komisija i koja brani to stajalište. No mi govorimo o ribolovnim naporima, ne o ribolovnim kvotama. I zapravo oni zastupaju teritorije zemalja u regiji moramo pronaći rješenje za upravljanje. Naravno da imamo velikih problema sa upravljanjem na sredozemlju, međutim, postoje i određene kontradikcije između dva pristupa. Ne govorim samo o e, kontradikcijama, sporovima između pojedinačnih znanstvenika koji kažu postoji niz opcija, već govorimo o znanstvenim tijelima koja provode socioekonomske procjene i mi ih moramo saslušati i jesmo ih saslušali, no postoje nevjerojatno velike razlike u mišljenjima između e, GFCM-a i e, ISFM-a. Naravno, da bih ja bio za ono što radimo e, na Atlantiku i na Baltiku, da to prenesemo i na Jadran. Također, kod sredozemlja ćemo morati poslušati želje li to ili ne FAO koji iznosi različita znanstvena mišljenja. I naravno da ljudi imaju različite stavove. U tom smislu uzimamo u obzir i gledišta stajališta i izvjezelice i Nikole Kaputo, svih onih koji e, se zalažu za mjere za upravljanje ribolovnim naporima. To je smjer kojim smo krenuli. Provedene su studije, procjene svake godine postoje tijela koja predstavljaju industriju unutar EU-a, ali tamo su zastupljene samo države članice EU-a. To je sve što sam želio reći. A što se tiče ukupnog dopuštenog ulova, GFCM spominje takove, oni nadilaze samo ribolovne napore, E, vi ste spomenuli kao referentnu godinu 2014. no imamo mnogo pouzdanije podatke za 2017. te bi stoga zapravo bilo razborito kao referentnu godinu uzeti 2017. jer je 2014. bila prije četiri godine. No imamo mnogo mnogo velikih razlika u mišljenjima između ta dva tijela. Jedno tijelo zastupa veći broj država članica, a drugo zastupa EU. E Hvala, Ricardo. Želiš se javiti? Gospođo Brijeno, je li tako? Gospođo Brijeno, izvolite. Da, ovog puta ću govoriti u svoje ime, dakle kao Renata Brijano. Želim dodati jednu stvar, naime, E, e, Ricardo je zapravo bio u ranu. Mi dakle se uvijek želimo temeljiti na znanstvenim podacima. Ovo je vrlo delikatno pitanje o očuvanju ribljih stokova u svim morima zapravo, ne samo na sredozemlju. Ne možemo donositi samo političke odluke, moramo donositi političke odluke, ali na temelju znanstvenih podataka i tamo gdje imamo zaista jako puno problema imamo e, vrlo često izvrsne znanstvene ustanove koje imaju različita mišljenja i e, zbog toga imamo jako puno problema kada moramo odlučiti. E, nisu nam dovoljni samo podaci o ribama i e, ribolovu, već treba imati i socioekonomske podatke jer ti često nedostaju. I za kraj, velik broj vas je govorio o regionalizaciji. U zajedničkoj ribarstvenoj politici dali smo jako puno e, e, važnosti e, savjetodavnim tijelima e, medak primjerice gdje ima različitih dionika uključujući i e, ekološke udruge. Dakle, moramo slušati i znanstvene ustanove koje bi se morale složiti jer u protivnom svatko, čini se da svatko slijedi neki svoj put jer ima različite ciljeve. A i taj znanstveni E, savjet medak je e, nešto što vrijedi ne samo za sredozemlje, e, već i za Hrvatsku i za Italiju, već za sva mora. Dakle, taj znanstveni savjet je važan kako bismo mogli razraditi dobro mišljenje. Puno hvala. A sada dajem riječ komisiji. valeri izvoli. Slušamo te, valeri Hvala lijepo. Prije svega želim zahvaliti gospođi Tomašić na ovoj raspravi koja je vrlo živahna. Imali smo priliku razgovarati sa mnogim zastupnicima o ovoj temi. Ova tema je doista jako kompleksna i komisija naglašava e, socioekonomski e, aspekt e, ovog mišljenja na Jadranu. Naime, Ovdje je ekonomska uloga jako važna. E, mi smo razgovarali sa ribarima, bili to talijanski ribari ili hrvatski ribari i sve ukazuje na to da je potrebno imati sustav koji uzima u obzir e, socioekonomske aspekte, ali koji uzima u obzir i stanje stokova. Kao što su neki zastupnici već rekli, mi danas imamo mišljenje e, koje su potvrdili i Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja i Znanstveni tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo. Dakle, to su dva znanstvena tijela Dakle, i razgovarali smo sa dva, dva znanstvena, razgovarali smo sa dva znanstvena tijela kako bismo dobili konsolidirano, mišljenje i dobili smo ga. I ono će biti objavljeno u narednim danima. To mišljenje pokazuje da je, da su stokovi inčuna u lošem stanju. Dakle, mi imamo odgovornost, mi imamo odgovornost s obzirom na to kritično stanje. I to sada govorimo o kritičnom stanju koje su potvrdila dva znanstvena tijela. Dakle, moramo moramo učiniti što god možemo da izbjegnemo. Sa, sredelom je situacija nešto bolja, ali svejedno je potreban mehanizam održivog upravljanja. Dakle, ako danas zadržimo samo mjere Opće komisije za ribarstvo sredozemlja, idemo prema urušavanju stokova inčuna iduće godine ili one godine koje slijedi nakon. Nažalost, e, predsjedniče, e, vrlo često se govori kako se povijest stalno ponavlja. Slična je situacija na Atlantiku sa dvije države članice koje su zapravo obuhvaćene time a to su dvije države članice koje su željele pod svaku cijenu zadržati to ribarstvo i suočili su se sa urušavanjem stokova inčuna na Atlantiku. Dakle, došli smo do vrlo teške ekonomske situacije na Atlantiku i bilo je potrebno više od pet godina da se stokovi obnove. E, također je bilo jako važno da države članice na koje se to odnose donesu mjere kako bi se poboljšalo to znanstveno mišljenje. Dakle, mi želimo izbjeći tu situaciju i želimo da dvije države koje, se, koje su uključene u ovo rade zajedno. Nakon Dakle, nakon mišljenja mi ćemo nastaviti raditi sa Adriamedom e, i e, mi smo zapravo objedinili stručnjake i zatražili od njih da nam kažu koji je najbolji pristup upravljanju ovim stokovima. E, to su jako važni stokovi budući da na njih jako utječe i okoliš. okoliš. Dakle, znanstvenici koji su bili ovdje pred vama rekli su jednu te istu stvar. Mi moramo konsolidirati znanstveno mišljenje i to učiniti unutar jedne godine. Dakle, moramo organizirati nadzor, zajednički nadzor, s jedne strane između hrvatskih znanstvenika i s druge strane e, talijanskih znanstvenika uz potporu Europske unije kako bismo dobili do konsolidiranog mišljenja unutar jedne godine i kako bismo u konačnici imali prikladne mjere upravljanja. E, od komisije smo zatražili da Hrvatskoj i Italiji uputi službeni dopis kako bi se već ove godine donijela ta procedura zajedničkog nadzora. Naravno, sa stručnjacima koji mogu doći i iz drugih krajeva kako bi validirali podatke i kako bi, se zapravo donijele prave mjere upravljana. Prije kraja ako prije kraja ove godine ne donesemo hrabre mjere očuvanja inčuna, iduće godine morat ćemo donijeti mjere koje će nažalost doći do toga da će se, da će se poduzeća i u Italiji i u Hrvatskoj zatvarati, a to je ono što želimo izbjeći. Moramo biti hrabri, donijeti mehanizme, provesti mehanizme mehanizme e, koje preporučuje i e, znanstveni tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo, a i drugi. E, dakle, te procedure bi trebale omogućiti da se upravlja u stvarnom vremenu stokovima inčuna i da se također vodi računa o biomasi. Naravno, potrebne su također i popratne mjere, potrebne između ostalog i fleksibilnost. I neke od mjera koje vi predlažete jer neki od vas su već predložili mjere, na primjer za, sezonsko, zatvaranje određenih područja. To su e, mjere koje mi želimo također u okviru regionalizacije donijeti. Nismo nužno protiv tih mjera, ali ono što je sigurno jest da ako slijedimo neki primjer koji nam ne omogućava da smanjimo mortalitet odnosno smrtnost za određene ribolovne zone i za određene vrste, do, idemo ravno u ekonomsku i okolišnu krizu na Jadranu, a to je apsolutno ono što komisija želi izbjeći. I e, komisija naravno želi zajednički raditi sa svim zastupnicima kako bi brzo pronašla rješenje i kako bismo izbjegli to stalno ponavljanje povijesti. Hvala lijepo predsjedniče, e, hvala lijepo Valeriji iz komisije. Gospođo Tomašić, želite li se javiti nakon svih ovih e, intervencija? Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se e, svim kolegama koji su govorili i naravno da se ovo najviše tiče Italije i Hrvatske. Mi ćemo morati sjesti, razgovarati, dogovoriti se jer jako dobro znate iz iskustva ako netko osjeća da mu je nepravda učinjena da se neće držati toga zakona. Znači moramo sjesti i dogovoriti se. Kolega Ricardo je rekao da E, zašto ne kvote ako sam dobro razumjela zato što su podaci različiti dakle ne možete e, držati se kvota a znate jako dobro da su podaci različiti e, morate još jednom imati na umu da hrvatska ima jedino jadransko more Italija lovi u drugim morima, dakle Hrvatska nema to jedino more i zato nam i je e, u interesu da sačuvamo riblji stok, ali isto tako da ribari ne napuštaju Hrvatsku, da ostanu živjeti u Hrvatskoj. I ako vidite po onim mojim amandmanima, vidjeli ste koliko radimo na tome da se upravo sačuva riblji stok. Hrvatska izlovljava negdje oko 80% e, sardela, dakle, a sardela se popravila. Znači, ipak oni naši E, e, e, planovi koje smo radili, koje smo provodili ipak su dali nekakve rezultate. A razlog zašto tražimo 2014. godinu, a ne 2017. jer jedna od mjera donesenih kroz GFCM u 2016. godini je bila i uspostava ograničenja ulova za oba stoka u 2017. i 2018. godini na razini ulova prijavljenih GS GFSM-u za 2014. godinu. Dakle, Hrvatska je od 2014. godine radila na, smanjenju ulova. A i u odnosu na gospodina Fronta, eh, eh, dobili smo njegove prijedloge takozvana escapement strategy želim ukratko na neka pitanja e, odgovoriti i pojasniti. escapement strategy na primjer prijedlog znanstvenika europska komisija je stavila na ispitivanje i to zbog opravdanih razloga odnosno nemogućnosti ispravnog donošenja dugotrajnog održive proporcije iskorištavanja resursa dakle fmsy. samim time komisija implicitno priznaje da je prvi prijedlog u temelju pogrešan to također znači da je za uvođene escapement prijedloga prerano on je još uvijek u postupku validacije te da su amandmani vezani uz njega još uvijek nesukladni samom prijedlogu višegodišnjeg plana. prijedlog kojeg ja predlažem u izvješću predstavlja prijelazni plan to je plan upravljanja prikladan za obuhvaćanje problema s kojima smo suočeni. Dakle, ukoliko se taj plan ocijeni dobrim u sljedećih pet godina ne treba ga mijenjati, a ako se, ne, utvrdi da je dovoljno učinkovit onda će se imati dovoljno vremena za izbor prave strategije. Ukoliko se prihvati moj prijedlog, onda bi se prijedlog Escaping Strategy u budućnosti mogao pokazati kao napredan, a sada ga je prerano uvoditi u Jadran. Hvala lijepa. Merci, madame Puno hvala, gospođo Tomašić. Znali smo da je ova dosje e, dosije koji budi e, mnoge reakcije i jednih i drugih. Svjesni smo da je to poseban dosije, posebna tema sa svojim specifičnostima i e, cijelo ćemo u konačnici doći do jednog uravnoteženog izvješća i nadam se da će na kraju svega ovoga resursi biti u boljem stanju. Eh, hvala. Sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta s komisijom o višegodišnjem planu za pridnene stokove u zapadnom sredozemnom moru. Dakle, komisija je eh, ovaj tekst usvojila 8. ožujka tijekom eh, sastanka koordinatora, a ovaj dosje je dodijeljen e, SCD-u. Dakle, kako bismo napredovali na radu, u radu na ovom dosjeu, prvo čitanje ćemo imati prije kraja našeg saziva. Već smo u komisiji imali predstavljanje ovog prijedloga, e, ispričavam se u odboru, e, zatim smo imali prvu razmjenu mišljenja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 priliku e, da nešto kažemo o višegodišnjem planu za pridnene stokove u zapadnom sredozemnom moru. Ovo je četvrti plan e, koji je komisija predstavila e, sukladno reformi zajedničke ribarstvene politike. Taj plan je drugi plan za sredozemno more i prvi plan koji se odnosi na pridnene stokove. Ovaj plan prije svega je odgovor na hitnu situaciju. Kao što sami znate, evaluacija stokova pokazuje da 31% stokova od 35 u ovim vodama su u stanju prekomjernog iskorištavanja. Dakle, to pogađa jako veliku količinu flote, a i samim time su socioekonomski učinci jako važni. Naime, ta flota predstavlja više od 11.000 tisuća brodova, od kojih 50% talijanskih brodova, 39% španjolskih brodova i 11% francuskih brodova. 2015. E, godine samo da dobijete red veličina, e, ti su brodovi iskrcali otprilike 100 tisuća tona, a radi se Radi se o iznosu od 675 milijuna eura, dakle nezanemariv e, iznos. E, također trebate biti svjesni da su se od 2000. godine e, ulov se smanjio za 23%. Dakle, dramatično je situacija, dramatično je stanje stoka, to se osobito odnosi na oslič i na trilju. dakle, unatoč naporima država članica, jer i Francuzi, i Italijani, i Španjolci su donijeli nacionalne planove upravljanja, dakle, oni su između ostaloga donijeli i sustav sustav zaštite mlađa od mladih riba, to pogotovo su činili Španjolska i Italija, no unatoč svemu tome, unatoč svim tim mjerama nisu se uspjeli smanjiti niti opadanje stokova, niti prekomjerno iskorištavanje. Razlog je između ostaloga i fragmentacija zakonodavstva, zatim tu je i ograničena kontrola. Naime, Dakle, mali ribolov je posebno, zapravo mali ribolov nije dovoljno kontroliran putem postojećih mjera kontrola. Dakle, za njih se nisu, nisu poštivali sve one elemente kao što je bilježenje u evidenciju, iskrcaje i tako dalje. I zbog toga je došlo do prekomjernog iskorištavanja. Dakle, sada je trenutak da donesemo mjere. Proveli smo procjenu učinka i došli smo do zaključka da ne budemo li djelovali, doći će doslovce do kolapsa ovih stokova, do urušavanja stokova i naravno do i više od 100 tisuća 1500, više od 1500 brodova bit će pogođeni ovom situacijom. Dakle, jako je važno da što prije donesemo plan kako bismo se uhvatili u koštac ovim problemom. Dakle, inspirirali smo se onime što već postoji. Naime, ovaj plan uzima u obzir arhitekturu, odnosno strukturu planova koji su već odobreni, kao što je plan za Sjeverno more. Također smo se nadahnuli kada je riječ o definicijama, o ciljevima, smo se također nadahnuli tim planovima. Međutim, taj plan e, će se e, primjenjivati i za rekreativni ribolov. E, pokret će više od 22 vrste, one najvažnije vrste u tom području. one koje se najviše izlovljavaju, ali i one vrste koje u komercijalnom smislu predstavljaju najvažniju vrstu. Dakle, usredotočili smo se na te 22 pridnene vrste i odlučili smo da je najprikladniji instrument e, zapravo smo se, odlučili smo se za sustav koji, se, koji počiva na ribolovnim lukama i Ispričavam se, oslučili smo se za sustav ribolovnog napora. Um, I zato smo odlučili također i naglasak staviti na koče. E, također smo predvidjeli regionalizaciju, e, dakle tehničke mjere koje se mogu e, prilagoditi svim drugim vrstama. Također smo predvidjeli odredbu prema kojoj ako se ribolovni napor pokaže neuspješnim vratit ćemo se na sustav kvota odnosno na sustav ukupnog dopuštenog ulova. također smo predvidjeli značajno smanjenje ribolovnog napora u prvoj godini jer sukladno znanstvenom mišljenju želimo smanjiti ribolovnu smrtnost. Također smo predvidjeli sustav zaštite E, obalnih, e, obalnih zona e, kako bismo izbjegli uništavanje mlađi i smrtnost mlađi na više od 100 metara dubine. Dakle, predvidjeli smo određeni broj mjera, baš kao i u drugim planovima i smatramo ako ako provedemo taj plan, imat ćemo zapravo mogućnost održivog ribolova i mogućnost obnova stokova e, i to za 35% do 2025. godine. E, time ćemo povećati održivost stokova, ali isto tako profitabilnost flote. Jer ono što je jako važno u ovom kontekstu jeste i održati flotu u zapadnom sredozemlju i Naravno, važno je osigurati budućnost za tu flotu. Ovaj plan je bio predmet puno razgovora i sa Medakom i sa državama članicama. Dakle, konsultacije su bile veoma veoma obilne i jako smo se inspirirala i drugim planovima, iako smo se inspirirali drugim planovima kako bismo sastavili ovaj prijedlog, ovaj plan. Nadam se da je ovo dobra ravnoteža između socioekonomskih aspekata i okolišnih aspekata i nadam se da ćemo uspjeti na održiv način upravljati stokovima u zapadnom sredozemlju zahvaljujući, ovim planu zahvaljujući ovom planu. Hvala lijepo, Valerij. Hvala gospodine predsjedatelju i zahvaljujem na Veleri na tvojoj prezentaciji. Kao što si rekla, najprije smo imali pridane stokove na sredozemlju, nakon toga druge planove i zapravo smo postavili neke presedane. Ako pogledamo pristup komisije, on je u cijelosti točan, široko govoreći, iako imam neke prigovore, uzima se u obzir režim ribolovnih napora. To je temelj za djelovanje. To je dobar sustav. Ako pogledamo moju zemlju Španjolsku, Španjolska vlada surađuje sa autonomnim zajednicama kako bi se izradili planovi upravljanja koji jesu na tragu prijedloga komisije. Iako je istina da planovi upravljanja koji su bili zaključeni do danas od strane autonomnih zajednice ili drugih zemalja ni nemaju koordinirani pristup i zato nismo do sada ostvarili ciljeve koje smo željeli. Gledajući podatke koje je iznjela Valerij. Istina je da je to regionalno vrlo važan sektor za sve nas. Isto tako moramo ustvrditi da sad donosimo odluke koje će utjecati na budućnost. Postoji problem prelova ovdje, to je objektivna tvrdnja, no ovi planovi koje izrađuje Španjolska i pristup koji se primjenjuje imam neke prigovore, imam neke upitnike, to ću analizirati kasnije, no mislim da, je, da će ovaj pristup dovesti do više razine ekonomske održavosti e, no, i uzima u obzir socioekonomske učinke. To je dobra ishodišna točka ovog plana. No, morat ćemo naporno raditi kako bismo se pobrinuli da ova flota u kojoj je 6000 radnih mjesta ne bude pogođena. Ne možemo naravno zajamčiti da će zadržati svako radno mjesto, ali možemo izraditi plan koji će biti prihvatljiv svim dionicima, uključujući drugim zemljama Italiji, Francuskoj i Španjolskoj, koje imaju velike ribolovne flote. Stoga mislim da je prijedlog komisije dobar početak i kao što sam već jednom rekla, tijekom rasprave i procesa smo ustanovili kako sve to funkcionira i nadamo se da sve to zajedno sa planom za Jadran na posljedku može biti dobro rješenje za sve naše ekološke i socioekonomske e, probleme. Hvala. Dakle, opet e, Rijana Drijanu i e, Nikole Kaputa. Hvala lijepa. E, hvala predstavnici komisije što nam je složilo ovako važnu temu. Moje prvo pitanje. E, vi zapravo dajete u izvješću podatke koje su različite od onih koji stoje u prijedlogu vezano za i država članica, vezane za stokove. Za nas je jako važno da shvatimo koji su e, tu pravi podaci, točni podaci, kako bismo znali na osnovu kojih podataka trebamo raditi. <clears throat> Nadalje nešto e, što je važno i što je e, važno na nečim čime se bavimo. E, moramo dakle zaštititi riblje stokove kako na sredozemlju, tako i u drugim morima u Europi, ali uvjerena sam da moramo zaštititi i ribare E, kako moramo zaštititi i naše zajednice i sve aktivnosti koje su vezane i za ribolov, za turizam i e, tako dalje, jer će na kraju restorani početi nuditi e, turistima ribu koje dolazi iz nekih drugih krajeva. Što se tiče podataka, govorimo o 13.000 tisuća plovila, e, ne znam sad koliko je točno postotak e, talijanskih i to nije toliko bitanje. Ali radi se o malim brodicama, preko 10.000 tisuća e, koristi stalne alate, odnosno parangale, a drugi pa koriste koče. Velike koriste Dakle, puno više, ribe više nego li mali. E, puno, puno više što se e, procjene utjecaja tiče, smanjenje ribolovnog napora bi smanjilo i to u kratkom roku e, broj ribara ali e, bi se situacija s lotama trebala poboljšati već 2025. godine. Međutim, od sada do 2025. godine nestaće velik broj radnih mjesta i flote će imati velike ekonomske gubitke. Male e, će e, morati staviti ključ e, pod vrata, a velike će opstati. Dakle, 2025. godine trebamo gledati samo promet za velike. Što vi predviđate? Namjeravate li možda e, uvesti diferencijalne mjere, dakle različite za velike i za male? Jer u protivnom, e, ne znam što ćemo napraviti kako bismo mogli prihvatiti vaš e, prijedlog. Hvala. Hvala. Zahvaljujem najprije predstavnici komisije na e, ovom izlaganju. Pridneni su stokovi zabrinjavajući i zato je normalno da se smanji ribolovni napor. Mogli smo se bojati da je e, problem jer je već taj priobalni ribolov u teškoj situaciji priobalni ribolov koristi selektivnije riblje alate. Osim toga, e, komisija i kaže da e, taj e, mali ribolov zapravo puno manje imam puno manji utječaj i zbog toga mi je jako drago da vidim da će smanjenje ribolovnog napora se trebati odnositi prvenstveno na kočarice koje će moći djelovati do 100 e, metara dubine od 1. E, svibnja do 31. E, srpnja. I, dakle, poznato je i dobro da se E, te mjere neće odnositi na e, priobalni ribolov jer se vidi da oni nemaju e, jako štetan efekt na ekosustave. Pozdravljam u tom smislu prijedlogom komisije. Ali moramo paziti da se sve prilagodi priobalnom ribolovu i osim toga e, moram e, dodati da nam nedostaju neki znanstveni podaci. Hvala lijepa gospođo Dan, gospođo Tomašić. Vrlo kratko, e, meni je doista drago da sam izvjestiteljica u Sjeni za ovo izvješće jer je doista osjetljivo isto kao i Jadran. i naravno moramo naći ravnotežu između održivog plana i socioekonomskog aspekta. doista, doista na svim ovim planovima moramo raditi zajedno dogovorno i odgovorno. Hvala lijepa. Hvala, gospođo Tomašić. ja bih zapravo trebao reći par riječi ovdje. Hvala Europskoj komisiji na prijedlogu da se uspostavi višegodišnji plan za upravljanje za zapadno sredozemlje. I jako mi je drago da povjerenik Vela želi u e, političkom smislu uspostaviti ponovno ravnotežu na e, sredozemlju. E, situacija sa nekim stokovima je kritična, za druge stokove zaista nemamo podatke i moramo nešto konačno učiniti kako situacija ne bi bila bez povratka. Dakle, moramo raditi na poboljšanju ribljih stokova na tome i radimo na znači ne bismo bili tu, ali e, moramo znati da su ribari učinili jako puno toga kako bi sačuvali stokove. Nisu u tome uspjeli, međutim, e, su zaista uložili puno napora. Vrlo je važno da imamo e, više struki dakle višestruki pristup, pristup sa različitih sektora. Ja ću i za vrijeme rasprava i za vrijeme pregovora jako bdjeti da sve ovo bude uzeto u obzir. Valeriji, htio sam samo reći da ste htjeli e, predložiti e, e, prostorno i vremensko ograničenje dakle više od 100 metara od 1. svibnja do 31. srpnja svake godine. Htio bih saznati nešto više o tome. pardon, oprostite. Ponovno ću sada dati riječ komisiji nakon ovih nekoliko pitanja, ali e, bit će ih sigurno još jako puno u ovom domeni. E, hvala lijepa i hvala na ovim prvim reakcijama. E, mislim da je kao što je većina zastupnika rekla dobar dobar radni prijedlog. Dakle, ovo zatvaranje na više od 100 metara kroz dva mjeseca. To će imati ekonomske posljedice. Tražimo veliko smanjenje ribolovnih napora u prvim godinama. Da. I postoje financijski rizik za dio flota od sada do 2022. godine za kočarice od 18 do 40 metara iz Francuske, Italije i Španjolske, jer one imaju zapravo i najveći utjecaj u tom slučaju javlja se dakle e, jedan rizik, to je dakle 1400 brodica na koje se to odnosi i oko 7000 ribara. Međutim, sektor bi trebao se ponovno oporaviti do 2025. godine. Od 26 flota, 25 bi trebalo biti rentabilno, što zapravo znači da ćemo konačno na imati rentabilne flote sa stopom dobiti koja je prihvatljiva i prihvatljive prihode za tu profesiju. Dakle, određeni segmenti će na početku primjene ovog prijedloga morati e, se žrtvovati, ali ono što je važno da ćemo od 2025. godine uspostaviti rentabilnost flote. Drugo, što se podataka tiče, ustanovili su da su oni različiti i e, to iz razloga zato što je procjena utjecaja načinjena u početku na osnovi izvješća je dakle iz aktivnosti iz 2015. godine, dok izvješće za 2017. godinu pokazuje da je od 2015. do 2017. godine došlo do e, gubitka brodica i e, rentabilnosti. Dakle, pokušali smo ažurirati podatke iz prošle godine e, koji smo dakle ažurirali gdje su brodice pale sa 13 na 11 tisuća. I e, hitno je da nešto poduzmemo kako ta flota ne bi u potpunosti nestala. Kao što sam vam pokazala, bilo je e, bitno da se nešto načini kako bi flota u budućnosti imala stabilan e, ekonomski e, opstanak a prema tome od 2000. i 2005. godine ulov je smanjen za više od 23%, jednostavno stoga što ribe nije više bilo. I e, flota se zato usmjerila na druge vrste primjerice e, na E, e, škampe koji su na e, pridnene škampe što znači da ako ništa ne napravimo da će i te vrste nestati. što se pak tiče kočarica u priobalnom pojasu na dubini od više od 100 metara, Sada zabrana e, vrijedi e, u priobalnom pojasu za 50 metara. Mi želimo sa 50 otići na 100 metara kako bismo zaštitili mlađ u e, tom razdoblju. I prijedlog je takav kako bismo dakle zaštitili riblju mlađ. I uzeli smo dakle to razdoblje prema znanstvenim podacima je tu koncentracija mlađi najveća. Hvala lijepa. Gabriel? Ovo zapravo nije pitanje, već samo komentar. Slažem se s onime što je rekla Klara. Ja sam zadovoljan ovim višegodišnjim planom, a moj komentar je sljedeći. Plan uspostavlja ciljeve za najvažnije pridnene stokove. To nije novo, tako se to napravilo kod Sjevnog mora i kod Baltičkog mora. Međutim, smatram da se to udaljava od onoga što je odbor rekao, a to je da pokušavaju nametnuti tehničkim mjerama i ostvariti globalne ciljeve. E, meni se sviđa stajališta odbora danas. Nadam se da će tu strategiju uslijediti u budućnosti, a ne ono što smo usvojili u prošlosti. To je dobro. Ovo je dakle poruka upućena komisije, vrlo jasna poruka i ja se s tom porukom slažem. Jako dobar primjer, dakle komisija napreduje što je dobro. Međutim, e, e, možete napredovati i tekako više. Ne, šalim se, pristup je dobar. Dakle, dragi kolege, mislim da smo ovdje dakle, imali prilike raspravljati o ovom temi, ali imat ćemo sasvim sigurno prilike da i dalje raspravljamo o ovoj temi pridanih e, stokova zapadnog sredozemlja. Da, da, vidim e, klub socijalista koji je tu jako aktivan, da vidim kako se Klara osmijehuje. Dakle, puno posla za izvjestelje i izvjestelje u sjeni Hvala lijepa svima i e, vidimo se dakle u 14.30 gdje ćemo imati e, susret e, odnosno saslušanje o susretu između znanosti i ribolova. Zahvaljujem prevoditeljima. Evo, moram reći da svog puta zaradili 40 minuta, ali ćemo sljedeći puta to znati iskoristiti. Hvala.